Witam Państwa. Štovane dame i gospodo, pozdravljam vas svima, vam želim lijepu dobrodošlicu u današnje jutarnje sate. I prema našem dnevnom redu koji je pred vama započet ćemo, kao što je predvičeno sa elektroničkim glasovanjem, a to je izvješće o odnosno dakle vezano uz proizvodnju stavljanja na tržište uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima i stavljanje izvan snage direktive 90-167 EEZ, izvjestiteljica Klara Eugenija Aguilera Garcia. Sada bismo prešli na glasovanje. Ja bih e, možda gospođe izvjestiteljice ipak dao riječ ili ćete kasnije nešto kazati? Sada ili kasnije? Gospođa izvjestiteljica predlaže da odmah pređemo na glasovanje. Imamo 400 amandmana, najveći broj dolazi iz našeg odbora, a neki amandmani su iz Envija, ali imamo i kompromisnih prijedloga. Sada bismo prešli na glasovanje. Ja se nadam da imate, svi imate vaše elektronske kartice za glasovanje. A što se tiče kompromisnih e, prijedloga, mi ćemo imati elektronsko glasovanje. Pokušat ću da skratim koliko god je to moguće, pojednostavim stvari, a ukoliko je najveći broj vas za, neću pitati tko je protiv, tko je e, suzdržan, već samo tko je za. E, amandman broj 41, tko je za, molim rukom. Usvaja se. Envi 1 amandman za? Hvala. Usvaja se. Kompromis e, broj 7. Otvaram elektronsko glasovanje o kompromisnom prijedlogu broj 7. Otvaram glasovanje. Prvo glasovanje obično je e, malo duže, sada zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, usvaja se. Prelazimo dalje. Kompromisni prelog broj 8. Elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na e, amandman broj 98. Na četvrtoj stranici. I sada glasujemo rukom, dizam je Ko je za? Molim vas, ko je za? Usvaja se. 99. amandman, ko je za? 99. Hvala. Usvaja se. 101, prvi dio je povučen, ne, dakle 102. Amandman broj 102. 102, drugi dio, tko je za? Molim rukom. 102, drugi dio. Usvaja se. 103 e, zastupnika Kaputa. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Odbijeno. Amandman broj 104. Tko je za? Protiv? Odbijen. 105. amandman. Tko je za? Protiv? Odbijen. 106. Tko je za? Osvaja se. A sada, e, amadman broj 17 e, NV koji odpada. 107 sada prelazimo. 107. Tko je za? Protiv? Odbijem. Amandman broj 8. Tko je za? Usvaja se. Amandman e, Amandman broj 9. Tko je za? Usvaja se. 109 i 110. Tko je... Ne, trenutak samo. 119. Amandman. Tko je za? 119. Usvoje se. Sada. 134. Ne, 136. Tko je za? I 137. osvaja se. Sada prelazimo na kompromisni prijedlog broj 11. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram elektroničko glasovanje. Jedan predstavnik EPP-a je e, viška. Dobro, onda ponavljamo glasovanje kompromisnog prijedloga broj 11 otvoranu. Zatvaram glasovanje. Prezimo na 144. amandman. Tko je za?

Usvaja se. I sada prelazimo na 143. amandman. Tko je za? Ne. Otpada. Prelazimo na 149. amandman. Tko je za? Protiv? Odbijen. 150 e, Köstinger amandman. Usvaja se. Sada kompromisni prijedlog broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na 160. amandman. Rukom glasujemo tko je za. Usvaja se. 17. amandman. Izvjestiteljice. Tko je za? Usvaja se. 162, prvi dio, 162, drugi dio, usvaja se. Amandman 163. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo ovo elektronskim putem. 163. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromisni prilog broj 1. Otvaram elektroničko glasovanje. glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo 189. amandman na osmoj stranici. Tko je za 189. amandman? Glasujemo rukom. Tko je protiv? Zastupnik Agio, izvolite. Mi smo čuli 189 i 198 u engleskoj kabini. E, vrlo brzo idemo dalje. Da, koji je u konačnici 189 ili 198?

NV30 tko je za? Protiv? Odbijen. Stotinu devedeset četiri. Tko je za? protiv? Odbijen. 195. Tko je za? Hvala vam. Tko je protiv? Odbijen. 196. Tko je za? Usvojen. No, dobro, sada prelazimo na 198. Tko je za? Usvaja se. Sada prelazimo na 199. amandman De Castro. Tko je za? Hvala. Usvojen. 200. amandman. Tko je za? Ne. Ispričavam se, mi prelazimo na NV32, tko je za? Usvoje se. Amandman, gospođa Köstinger, 201, tko je za? 200. amandman je odbijen, 32. NV je usvojen, 201. Glasujemo. Gospođe Köstinger, usvaja se. Gospodine Tarabela, izvolite. 199 je usvojen i onda 200 zapravo Da, u pravu ste. Mm, sada ćemo morati verificirati. Sada glasujemo o dakle NV33. Tko je za? usvoja se. A sada prelazimo na amadman 203, De Castro, tko je za? Usvaja se. Međutim, morat ćemo glasovati i o 202. amandmanu gospođe Hazekamp. Dakle, amandman 202. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 203 smo već glasovali. Sada prelazimo na 205. amandman. Tko je za? Hvala lijepo, usvojen. 206. Tko je za? Usvojen. NV34 za, usvoje se. 23 e, izvestiteljičin, amandman, usvojen. 207, gospodin Dantan, ko je za? Usvoje se. 208, za. Protiv, odbija se. 210. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. I to povezano sa 210. amandmanom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa jednim glasom više. Sada prelazimo na 211. amandman koji je za. 211. Hvala lijepo, usvojeno. 212. Tko je za? Protiv? Odbijen. Kompromisni Prijedlog broj 2. Otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaj se. Sada prelazimo na 233. amandman, gospođe Šrajer. Tko je za? istovjetne na 38. amandmanu. Hvala lijepo, usvojim se. Sada 220. amandman, ko je za? Hvala lijepo, usvojim se. 26. amandman izvestiteljice, tko je za? Hvala, usvojim se.

Hvala lijepo. Svoje se. 240. Ne. 241. i 242. zajedno. Tko je za? Protiv? Odbijen. Kompromisni broj 3. Otvoram glasovanjem. zatvoren glasovanje. Usvesen. Sada prelazimo na 246. amandman. Zastupnika Dantena, tko je za? Usvesen. NV40. NV40 koje je za. Hvala lijepa. svojen Amandman 262 i NV42 tko je za? Protiv. Odbijen. 263 kolegice Šrajer, tko je za? Sve se. Sada prelazimo na kompromisni prijedlog. Ne, e, vraćamo se jedan korak nazad. Provjerit ćemo 263. amandman. Otvaram glasovanje. 263. Zatvaram glasovanje. Odbije. Ispričavam se, odbijenje, znači 263. amandman. Zaista je bio mala razlika u glasovima. Sada prelazimo na kompromisni e, prijedlog broj 4. otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajam Sada prelazimo na 271. amandman. Zulo. Tko je za 271. Svaja se. Sada kompromisni prilog 5. Otvoran glasovanje. Kompromisni prilog 5. Otvoreno je glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Sada 277. amandman gospodina Eriksona. Tko je za? 277. amandman. Odbijen. 280. Eh, gospodina Dantena. Tko je za? Osvaja se. 281. Tko je za? Ne, ovaj moramo ipak izostaviti. Prelazimo, dakle, izravno. Dakle, na kompromisni prilog broj 6 otvaram glasovanje. Kompromisni prilog 6. Zatvaram. Usvojen. 286. amandman. Tko je za? Protiv? Odbijen. Dvijesto osamdeset četiri i NV četrdeset pet. Tko je za? Protiv? Odbijen.

200. Provjerit ćemo elektronski 294. amandman. Otvaram glasovanje. Moj dojam bio da smo odbili, ali sada ćemo vidjeti elektronskim putem da li je to tako. Da. Odbijen. Prelazimo na 295. Tko je za? se. 296. Ne. Provjerit ćemo ipak 295. amandman. Otvaram glasovanje. Gospodina Dantena. Zatvaram glasovanje. Da, gospodin Tarabela, evo, ipak sam bio u pravu zaista, evo, jedan glas je prevagno. 296. Amandman. Gospođe Hazekampa i gospodina Eka, tko je za, tko je protiv? Odbijen. NV46. Prvi dio. Tko je za? protiv, odbijen. Drugi dio istog amandmana, tko je za, protiv, odbijen. Sada dvjesto devedeset sedam amandman kolege de Castra i 34 izvjestiteljice usvaja se. 298 tko za U Francuskoj se kaže da uvijek treba gledati iza vlastitih leđa i to se čini da je upravo vaš slučaj. Jer kad glasamo vi uopće ne gledate ispred vas. E, ne znam kad se gleda, uvijek gledate iza vas, a nikada ispred vas. Pa ne znamo je li to da ili ne. Trzy mm, mm, Ja doista vidim ispred sebe tri najveće e, grupacije koje su neposredno ispred mene, dakle klubove, predstavnike klubova i i sada, eto, vidim da to znači većina, međutim vi ste u pravu, ja ću i nadalje morati gledati malo i u ove srednje i stražnje redove. I to malo preciznije. Hvala vam lijepa. 297 i 34 de Castro i izvestiteljica, Tko je za? Hvala lijepo. Sve se. 298. Gospođa Hazenkamp. Tko je za? Protiv? Odbije se. 35 izvestiteljice, Sve se. NV47. Tko je za? Provjerit ćemo elektronsko. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman broj 300. 301. Gospodina Zult, tko je za? Osvoja se. To je bilo potpuno jasno razvidno. 305. Gospodina Dantina, tko je za? Usvojen. Prelazimo na NV49. Ko je za? Protiv? Odbijen. 309. Provjerit ćemo. Ipak NV49. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je ovaj amandman. Gospodin Danden, izvolite. Čini se da zaboravili ovaj 305. amandman. Teraz potwierdził E, uwagę pana posła Dante. Głosujemy, wracamy. Ova primjedba je potvrđena. Idemo sad korak unatrag. 305. Tko je za amandman 305? Tko je za? Usvaja se. Ne, provjera. Otvaram glasovanje. Amandman 305. Glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Hvala. Hvala svima zastupnici. Sada broj 36. Tko je za? Znači tko je za 36. Hvala, usvaja se. 310. Gospodin Zulo. Za, protiv, odbija se. 311. De Castro amandman usvaja se. 312. i 13. zajedno. Tko je za? Usvaja se. 314. za. Usvaja se. 315. za. Usvaja se.

Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tristo dvadeset prvi za usvaja se. Možda ćemo sada glasovati unblock u cjelini do 326. Tko je za? Hvala, usvaja se. Tristo dvadeset sedmi Hvala, usvaja se. NV50. Tko je za? Usvaja se. 331. i NV51. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sada kompromis deseti. Otvaram glasovanje. Kompromisni prijedlog deseti. Zatvaram.

Zatim 346. Tko je za? Protiv? A ne. Ispričavam se. 42. Gospodža Hazekamp. Tko je za? Protiv? Odbija se. Četrdeset treći. Amandman gospodina Enjua za, protiv. Odbija se. Zatim envi, samo envi sada. Tko je za, protiv, odbija se. Ne. Ne, još jednom. Tko je za Envi predlog? Usvaja se. Gospodin Enju. U engleskom prevodu nismo imali envi i brojku, nego samo envi. To za nas nije dovoljno dobro. Koji je to amandman odbora envi, molim? Znači envi broj 3.

48. i NV5. Tko je za? Usvaja se. 49. To je zastupnik Erdoš. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Zatim prelazimo dalje na iduće. Amandman NV7. Amandman NV7. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 58. Nicholson McGuinness, Girling. Tko je za? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? tko je protiv? Provjera. Znači, 59. amandman. Otvaram glasovanje. Amandman 59. Zatvaram. Odbija se. 60. Gospođa Köstinger. Tko je za? Usvaja se. Zatim, sada slijedi 67. Amandman 67. Tko je za? Hvala, usvaja se. 68. Za. Usvaja se, hvala. 69. Za. Hvala, usvaja se. 77. Za. Protiv. Odbija se. Provjera. Znači 77. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman

83. za, protiv, odbija se. NV12. Tko je za? Hvala, usvaja se. NV13 za, protiv, odbija se. 85. za, protiv, odbija se. Sada. Slijedi glasovanje o amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Amandman je usvojen. Sada glasujemo o rezoluciji. Otvaram glasovanje, zatvaram. Treće glasovanje o odluci o otvaranju pregovora sa vijećem u skladu sa člankom 72. odlomkom 2. Gospodine Danta? Ne. Aha, izgleda da se radi o sastavu pregovaračke skupine. Na čelu je gospođa izvjestiteljica i izvjestitelj u sjeni. Ono što nam treba su dvije trećine glasova. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Zatvaram glasovanje. Imamo dvije trećine. Usvojeno. Gospođo predsjedavajuća, vi ste sada opunomoćeni za e, vođenje pregovora. Čestitamo i izvolite imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni, cijelom timu na odličnom radu, jer ovo je jedan dosje koji je vrlo opsježan, vrlo stručan, no svi timovi svih klubova su nam puno pomogli. Zahvaljujem se tajništvu i naravno gospodinu Gonzalu na radu i želim se zahvaliti svojoj asistentici Magdaleni jer bez njezine pomoći ovo ne bi bilo moguće. Puno hvala. Time smo pokrenuli vrlo važnu raspravu i vjerujem da ćemo pobijediti u ovoj borbi. Želimo eh, se boriti protiv otpornosti na antimikrobna sredstva i mislim da smo na dobrome putu. Na zadnjem plenarnom zasjedanju je uredba o hrani eh, sa dodanim ljekovima eh, donesena. I Naravno da je početak bio vrlo težak, ali cijeli ovaj postupak je usko povezan sa uredbom o hrani za životinje zadanim lijekovima. To je usko povezano. Ne možemo tek e, naknadno o tome raspravljati. Moramo paralelno postupati zajedno sa izvjestiteljima u sjeni ćemo u E, surađivati. Surađivat ćemo sa odborom Envi, sa gospođom Grostet. Surađivat ćemo po temi hrane s dodanim lijekovima, kako ne bi došlo do poklapanja. Puno hvala. Puno hvala. Želimo vam svako dobro u pregovorima. Naravno da moramo uzeti i u obzir interese potrošača. Svi mi znamo da je ovo vrlo teška tema, ali naravno da moramo iznaći određenu ravnotežu. Naši proizvođači često govore o ovome jer pod sadašnjim uvjetima, prije svega kada govorimo o konkurenciji, vezano uz treće zemlje. Situacija je vrlo složena. Još jedan puta puno hvala. Hvala izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni. Sada točka broj 8. Jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti. Ova tema je vrlo aktualna. I mislim da nam ne treba uvodu temu. Mislim da to može učiniti sam izvjestitelj. Izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Žao mi je što e, unosim mir, e, ne mir, ali moram zamoliti odbor da odgodi glasovanje. To je povezano sa popisom za glasovanje. Sadržajno je to u redu, ali kada govorimo o plusu i minusu, onda je tu dosta toga zbunjujuće. Hvala izvjestiteljima u sjeni što su me uputili na to i kako bi bili 100% sigurni da se neće potkrasti nikakve greške, ja bih rado odgodio glasovanje. E, ja ne vidim e, protu glasove, znači nitko nije protiv, to znači da tajništvo također ne treba komentirati, znači možemo to tako usvojiti i doista možemo odgoditi glasovanje. Vrlo je važno da nađemo kompromis s obzirom da se radi o tako važnoj temi. Čak i ako riječ o sasvim malim detaljima, svakako bismo trebali pružiti potporu. Puno hvala, s time prelazimo na iduću točku punkt dziesięć z postępów w dziedzinie energii odnawialnej sprawozdawcą jest pan poseł točka broj deset kaže gospodin predsjedavajući gospodin bogović je izvjestitelj Žao mi je, doista imamo još jedno glasovanje koje, e, koje sam previdio. Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. Nadležni odbor je DEVE. I sada imamo nacrt mišljenja. Taj nacrt je pripremila gospođa Scott Katomoli od Zelenih i tu imamo 152 amandmana, no i mnoge kompromise na kojima želimo čestitati. Želi li izvjestiteljica kratko nešto reći? Ok, u razie prehođimo do ne, dobro, znači možemo odmah na glasovanje. Amandman prvi. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Usvaja se. Amandman dva. Također amandman izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis prvi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Hvala. Usvaja se. Zatim kompromis broj 2. Otvaram glasovanje vezano uz kompromis broj 2. Zatvaram. Zatvaram. Hvala. Usvaja se. 24. amandman. Gospod Nojče. Ko je za? Hvala. Tko je protiv? Provjera. Sprawdzamy. Provjera. Zatvaram glasovanje. Jedan glas. To je bilo doista tjesno. Odbija se. 27. Tko je za amandman 27. Tko je za? Protiv? Odbija se. Zatim kompromis 3. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje o kompromisu broj 3. Zatvaram. Hvala. Amandman 31. Ek Hazekamp Senra. Tko je za amandman 31. protiv? Odbija se. Zatim slijedi 45. Amandman 45. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Hvala. Kompromis peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Zatim 63. amandman Vigas Zenra. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sto dvadeset drugi amandman. breneta Tarabela Neuhel. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Znači usvojen je amandman sto 22. Zatim prelazimo na amandman 102. Izvjestiteljica, amandman 102. Tko je za? Hvala, usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje o kompromisu 7. Zatvaram. Usvaja se. 148. Branen Tarabela i Neuhl. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 149. Ek Hazekamp Viegas Zenrah. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 150. Gospođe Neuhl. Tko je za? Provjera. Zatvaram glasovanje. Ovo je bilo usko, tjesno. 151. Ribeiro. Tko je za? Usvaja se. 152. Tko je za? Usvaja se. Sada ćemo glasovati o cijelom nacrtu zajedno sa amandmanima, znači elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje, glasovanje otvoreno, zatvoreno. Puno hvala. Hvala izvjestiteljici. Hvala na izradi ovog nacrta mišljenja tako bi trebali i u budućnosti raditi. Možemo preći na točku desetu. Ispričavam se. Jučer sam još obećao dvije stvari. Molim vas samo kratko za tišinu. Jučer sam vam obećao da ćemo se pozabaviti još jednom točkom koja je odgođena. To je točka gospođe Hoizling. Tu se radi o stanju pregovora. Gospodine Hoizling, želite li kratko izložiti o čemu se tu točno radi? Dobro, imate još tri minute da se kratko pripremite, a u međuvremenu vas želim informirati o još nečemu. Ja sam poslao gospodinu Junkeru pismo i u tom pismu upućujem na značenje situacije. To pismo sam sastavio u četvrtak. Radi se o krizi na poljoprivrednim tržištima. Bio sam u Parizu, tamo sam se sastao sa poljoprivrednicima i u ponedjeljak smo imali izvanredni sastanak, sastanak odbora i ja sam htio da se i naš glas čuje jer smatram da na poljoprivrednim tržištima je sada potrebno intervenirati. Svi vi ste dobili ovo pismo, nalazi se u vašem dosjeu. Kao što sam rekao, u četvrtak sam poslao pismo gospodinu Junkeru i povjereniku također. jer tu govorimo o različitim programima potpore koji su pokrenuti 2015. Htio sam ukazati na to koliko je izvanredna ova situacija. Na konferenciji eh, čelnika odbora sam također eh, spomenuo ovu temu. Gospodin Nikolson, izvolite. Prije svega dopustite mi da vam čestitam na tome što ste stupili u kontakt s povjerenikom na ovu temu. Moram međutim reći da sam zaista nezadovoljan načinom na kojim e, se odnosima prema komisiji. U ponedjeljak u Strasburu je s nama bio povjerenik i proveo je s nama sat i po e, vremena. Imali smo mu svašta za reći o problemima europskih poljoprivrednika. I to ne problemima poljoprivrednika u jednom e, e, predjelu ili jednoj državi. Ne, poljoprivrednici posvuda imaju problema. I to veliki i mali pitaju se što mi radimo za njih, a što mi za njih radimo, samo govorimo, govorimo i govorimo i ništa ne radimo. Želim da nama na ovaj sastanak dođe povjerenik i to nakon sastanka vijeća i da nam onda kaže što treba napraviti. I tu me nazivaju e, izjave za medije. E, vi kažete gdje ste bili. Poljoprivrednicima je svejedno gdje ste vi bili. Oni ne znaju kome da se obrate. Neki će završiti na cesti, neki više neće imati posla. E, to smo i čuli u Strasburu. Jose Bove je rekao da se e, u Francuskoj poljoprivrednici oduzimaju život. Dakle, ne možemo više tako i zaista nema smisla samo govoriti i govoriti. Poljoprivrednici žele da se nešto napravi, a ne samo da se govori. Ja vam hvala povjereniče što ste stupili u kontakt s povjerenikom, ali povjerenik mora shvatiti da je sada kriza i to u poljoprivredi kao takvoj. Poljoprivrednici su stavljeni pred zid. Ako e, mi e, njih ovdje ne budemo ispravno zastupali, oni će jednostavno nas zaobići i da vam pravo kažem, imat će pravo da tako postupe. Da. I drugi su se javili za riječ. Imamo nešto vremena. U ovom pismu koje sam poslao gospodinu Junkeru uputio sam na situaciju i potpredsjednik gospodin Timmermans je također bio prisutan na konferenciji čelnika odbora i njemu sam također uputio nekoliko riječi vezano uz situaciju. Gospodin povjerenik Hogan jučer se sastao sa odborom za poljoprivredu i najavio je različite mjere Doduše nije donesena konačna odluka jer rečeno je da situacija zahtjeva određenu pripremu. To je bilo očekivanje ministara poljoprivrede. Ministri poljoprivrede su bili podijeljenog mišljenja. Koliko ja znam, francuski ministar poljoprivrede je pozitivno reagirao, no ne znamo što se točno dogodilo. Stoga moramo pričekati, moramo pričekati na detaljne informacije kako bismo znali što je odlučeno jučer na poljoprivrednom vijeću i kada ćemo znati što je odlučeno, onda ćemo naravno to odmah komunicirati svim članovima odbora. Potom ćemo provesti pismenu konzultaciju, pismene konzultacije kako ne bismo morali čekati idući e, krug pregovora, ako se slažete. Naravno da ja mogu potpisati ovo što je upravo gospodin Nikolson rekao, slažem se s tim. znam kakva je situacija. Sastao sam se sa različitim predstavnicima poljoprivrednika u Francuskoj, u Poljskoj i nitko ne zna kako članovi ovog Znači nitko nije e, bolje upoznat sa situacijom kao članovi ovog odbora koji su e, dijelom i sami poljoprivrednici. E, sada predajem riječ gospodinu, gospodinu pa gospodinu Tarabeli. Izvolite. Hvala lijepa. Prvo ću se vratiti na e, sastanak e, vijeća o poljoprivredi koji se održao jučer. E, učer. čekamo odluke i prijedloge koje su doneseni u smislu onoga u čemu smo govorili s poljoprivrednikom. Tamo gdje se najviše smeta je sporost. Mi smo povjereniku to sasvim jasno rekli. Rekli smo mu da je situacija vrlo ozbiljna i dvije godine mu već to govorimo jer smo u izravnom kontaktu s velikom brojem poljoprivrednika. Ali bez obzira na koja je odluka jučer donesena, smeta me jako način na koji se povjerenik odnosi prema parlamentu. Mi smo dakle predstavnici tih e, poljoprivrednika i ako mu kažemo da u našim državama članicama postoje teški problemi, stvarno je više nego nužno da on to sasluša. I kada dođe k nama da se tako ponaša, mogli smo očekivati da nam je prošlog ponedjeljka kad je došao nama, e, da nam kaže što je namjeravao reći na jučerašnjem sastanku na vrhu. Dakle, e, molim da se tu nekako izjasnimo. Da, sve je to točno. Ali molim vas da se ne ponavljate. U ponedeljak povjerenik nije mogao dati konkretne prijedloge. On je čekao na E, vijeće o poljoprivredi i sada čekamo da dobijemo detalje. Tek onda ćemo moći odlučiti. Molim vas, ne želim sada e, još jedan puta voditi istu raspravu. Budite kratki. E, gospodin Ernju nije htio uzeti riječ. Gospodin Hojzlik, hoćete li uzeti riječ? Izvolite, gospodine Hojzling. Ja se u potpunosti slažem s kolegom. E, ne može postati pravilo da e, povjerenik za poljoprivredu nakon sastanka vijeća ovdje govori. Radi se i o proračunskim temama s kojima se na kraju krajeva možemo složiti. Stoga mi to ne možemo učiniti pravilom i frustrira me da tako rijetko govorimo, razgovaramo sa povjerenikom zato što je on stalno na putu i mislim da je to neprihvatljivo. Okay, pan Izvolite, gospodin Tarabela, imate riječ. Prije točno godinu dana ja sam govorio i najavio ovakvu krizu u naš, mojoj zemlji i to je bilo neizbješno. Mi smo je stvorili. Mi malo pomalo napuštamo mehanizme kojima se regulira proizvodnja. Primjerice ovaj, u mljekarstvu mi e, ovdje imamo drugačije sustave, odnosno nemamo ono što imaju Amerikanci, anticikličke mogućnosti za pomoć. A sada čim ima i najmanji višak na svjetskom tržištu, odmah cijene padaju. A osim toga, e, uopće se ovaj sektor ne smatra prioritetnim u raspravi o i pregovorima za TTIP jednostavno se o tome raspravljalo posljednje. A moramo reći da je zajednička poljoprivredna politika danas mrtva, jer cilj kada se zajednička poljoprivredna politika osnovala je bila da se e, imamo kvalitetnu poljoprivredu, kvalitetnu prehranu i tako dalje. Sada mora postaviti mehanizme koji će pomoći poljoprivrednima da, da dostojno žive, ali prije toga moramo kontrolirati proizvodnju. Ili ćemo sve otkupiti, kao što smo radili 80. godina, ali to je preskupo, ili pak imamo određena pravila kojim će potrožnja i potražnja odgovarati jedne drugoj. Apsolutno sam za, ali ako povjerenik dođe ovamo, onda smo svi ljubazni prema njemu. Nemojte to zato reći meni sada, nego recite drugi puta povjereniku. Trebali bismo određenom strogoćom njemu izložiti ove argumente, a sada imate samo jednu minutu, ne više. Inače se nećemo moći držati svog rasporeda. Gospodina, gospođa Sanova, izvolite. mi, eh, hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se s time da bi se povjerenik trebao ovdje pojaviti i trebao pojasniti je li donesena konačna odluka ili nije. Postoji još mogućnost da dobrovoljno smanjimo e, broj uzgajivača no ne znam kako to možemo točno učiniti. Ne možemo e, najmanja gospodarstva isključiti. Tako nešto smo već vidjeli, bilo je već e, potpora za obustavu proizvodnje i to se odnosilo na najmanja gospodarstva koje su nestala i to me brine, ne znam kako bismo trebali postupiti. Zatim još nešto, želim postaviti jedno pitanje. Je li većina zastupnika u ovom odboru E, da li se slaže sa e, regulacijom proizvodnje, a mislim da je regulacija jedina mogućnost da riješimo ovaj problem. Hvala lijepa. Htio bih vam se zahvaliti, predsjedniče, što ste e, spomenuli ovu temu. Jako mi je drago što ste bili organizirali sastanak s povjernikom u Strasburu kao i što ste pisali gospodinu Junkeru i ja vjerujem da smo zaslužili odgovor. Mislim da ćemo u roku od jedan dana čuti od povjerenika da je uspostavio mjere kako bi se ograničila opskrba na tržištu. Međutim, jučer nismo vidjeli nikakve prijedloge na vijeću koliko je on rekao. Mislim da im je rečeno da će im trebati tri mjeseca da analiziraju e, same prijedloge. Prema tome oni igraju očito neke igre. Povjerenik je trebao doći osobno i objasniti što misli. E, poljoprivrednici u svim zemljama zaista pomno prate situaciju, a ja sam sa poljoprivrednicima iz moje zemlje razgovarao i rekao sam im da ćemo o tome moći nešto reći nakon sastanka u Strasburu. Kolega Korvac a I ja sam dugoročna članica ovog odbora i sinoć sam išla na web stranice kako bih pokušala naći zaključke sastanka vijeća. Povjerenik je se saslušao što se tiče povećanja um, plafona za interventne e, cijene, ali e, to trebamo vidjeti sada dolazimo do maksimalne tonaže. Oni su donijeli dugoročne i kratkoročne mjere koje, dugoročne i srednjoročne mjere koje neće na kratki rok promijeniti ovu situaciju na tržištu. Mislim da bude li se jako povećala proizvodnja, mislim da to neće imati puno koristi sada na tržištu. Nama su potrebne e, mjere koje treba donijeti odmah. Gospodin Flanagan. Način na koji ja sve ovo vidim jest da kada prije neko, što nekoga zaposlite, pogledajte njegov životopis. Pogledajte vrlo pomno e, životopis. E, i vidimo da Irci se sada protive irskom povjereniku. Mi nismo bili protiv toga da imamo irskog povjerenika, bili smo protiv Fila Hogana. Kada ste vi, da ste pročitali što je on radio u prethodnom životu, onda biste znali zašto smo to govorili, trebali ste nas tada saslušati. ja mislim da upravo ovo što ste kazali uopće neće dovesti do ničega dobroga. Ja vas molim zaista da sada vaše unutar državne probleme ne iznozite ovdje. Gospođo McGinnis. Oh, I don't know, Chairman. Te, pa ovo samo donosi e, već uzbudljivije raspravi, a sloboda govorila vrlo je važna. Pogledala sam također izvješće sa jučerašnjeg sastanka. E, u izvješćima predlaže se devet mjera, neke su predložene, neke usvojene. Ne znam koliko će biti učinkovite. Bilo bi bolje da smo imali povjerenika danas ovdje na dnevnom redu. No mislim da ovdje možemo govoriti o široj raspravi. Neki kaže da treba kontrolirati proizvodnju u Europskoj uniji i da tako možemo kontrolirati cijene. Bilo bi me drago da je svijet takav kakav kakav ga, mi opisujete, ali e, ne, situacija je sada drugačija od ove krize kojom se sada suočavamo. I treba vidjeti kakav će biti utjecaj tih devet mjera i hoće li biti dovoljno novca u, u proračunu. Veliki problem koji Juncker ima i koji nije riješio na način kako nas zadovoljava je da se poljoprivrednici moraju nositi s ruskom zabranom uvoza iz Europske unije. U tom dopisu upućeno Junkeru ja sam potpuno jasno kazao zastupamo naše evropske stajalište vezano za ruski embargo i želimo reviziju ovog embarga. Politički ne donosi ništa, samo se stvaraju troškovi za poljoprivrednike. To točno piše tako u dopisi. U ponedjeljak u 16 sati smo upravo imali raspravu o tome i u okviru toga je isto tako gospodinu Hanu upućen apel kako bi učinio sve što je u njegovoj moći da bi se ovaj embargo ukinuo. To je bilo potpuno jasno i nedvosmisleno upućeno gospodinu Hanu. Ja bih sada predložio da sada prije našeg sljedećeg zasjedanja odbora možda kako bismo eto zamolili dodatne informacije koja e, moramo dobiti od kom agrija, ali to moraju biti vrlo detaljne informacije, ne deklaracije, ne bilo kakve izjave, već zaista želimo znati što se e, doista događalo na vijeću za poljoprivredu i što je kazao povjernik. U svakom slučaju trebali bismo isto tako i razmisliti o tom pravilu da nakon što se dogodila sjednica vijeća da imamo i povjerenika koji će nas izvijestiti o vijeću. Mislim da uistinu i povjerenik nam možda nije htio kazati previše, da nam je sedmoga već e, kazao da je htio učiniti to i to, naše iščekivanja i očekivanja bi porasla, a sada će se javiti kolega Danten i onda zatvaram raspravu. Merci, Hvala lijepa, kao i svi kolege i ja sam eh, saznao koji su prijedlozi jučer načinjeni, ali ono što me najviše muči je da ništa od, ni za što od toga nema financija, eh, jer eh, kada pokušavamo rješavati s instrumentima rješavanja krize, onda jednostavno uzimamo novac iz prvog stupa za sljedeću godinu. Prema tome poljoprivrednici su, se dvostruko kažnjavaju prvo zato što neće se moći nositi sa efektima krize, a isto tako niti sljedeće godine kada neće dobiti pomoć iz prvog stupa koju bi u osnovi trebali dobiti. Dakle, pitanje ruskog embarga i krize, to je nešto s čime se treba baviti. Moramo se zato obratiti gospodinu Junkeru i zatražiti da se izdvoji dovoljno novca. Ali možda postoji novac s kojim se može odgovoriti i na krize migranata i na krizu u poljoprivredi. Možda bismo mogli s povećanom proizvodnjom kupovati proizvode od naših poljoprivrednika i na taj način nahraniti izbjeglice. Tako se radi u SAD-u. Došlo je vrijeme da se inspiriramo njima. Da, to je e, upravo rečeno kada je i povjerenik Han bio nazočan u ponedjeljak u 16 sati. Da li još želite nešto dodati što nije rečeno? Molim vas, e, sasvim kratko vas molim.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 a nismo u mogućnosti da kažemo poljoprivrednicima da se preorijentiraju na drugu vrstu proizvodnje, imat ćemo nužno probleme. Zato nam treba hitno rješenje. Ja vas molim da ne ponavljate ono što je već rečeno. Gospodin Selimović, Eh, hvala. Ja neću uzeti puno vašeg vremena. Raspravljali smo o tim pitanjima i o različitim problemima eh, zbog kojih i dolaze do krize. Mislim da je vrlo važno, jasno rečeno da je ruski embargo tek jedan od problema. To je velik problem za određene zemlje, a eh, za druge zemlje to uopće nije problem jer nisu izvozili u Rusiju. Prema tome moramo točno razmotriti koji su stvarni razlozi krize i naći mjere da bismo se borili protiv njih. Jer postoji kriza protiv kojih se treba boriti, ali i zbog toga moramo znati točno koji su sve problemi uzrokovali ovu situaciju. Gospodin Flanagan, vrlo kratko i povezano s temom. Go, bit ću kratak i moram reći da istina boli, ponavljam, istina boli. Da, mislim da se svima nama srce će iskrvariti, možda čak neki imaju i zdravstvenih poteškoća s tim u vezi Mm, mislim da biste na mom mjestu jednako tako reagirali. Možemo li sada završiti ovu raspravu? Dakle, mi ćemo uputiti dopis povjereniku i zaista vas molim da mm, u političkim, dakle, i vašim klubovima zastupnika sa sličnom odlučnošću budete e, prisutni u vašoj verbalizaciji kako bi i konferencija predsjednika zaista iznijela upravo tako ono što nam je na srcu. Uistinu, e, gospodina Hana imali smo u gostima i ja bih e, želio zahvaliti, usprkos tome što je bilo četiri sata popodne, imali smo velik broj e, sudionika koji su sudjelovali i zaista vam na tome zahvaljujem. Sada mm, moramo preći na točku šestu gospodina Hojslinga. Molim uistinu kratko informaciju, znate o čemu je E, riječ. E, vi znate isto tako da sve ono što smo e, bili kazali. Jednom moram pojasniti, svi ste bili ljubazni, rekli ste prema povjereniku, mi to nismo bili zaista E, što se tiče samog triloga, na četvrtom trilogu 29. veljače vezano uz uredbu u ekolog, e, kada je bila riječ o trgovini, paragraf 27.31 kao i 41.42, a kada je riječ o općim pravilima e, o proizvodnji 7 i 9. Dosta detaljno smo se bavili uvozima, sve tri institucije suglasne su da u sadašnjem sustavu fleksibilnih ekvivalencija nije ono što bi trebalo u budućnosti e, moglo ispuniti sva naša očekivanja. Komisija je predložila da za uvoze imamo pravilo konformnosti. E, ovo zvuči dosta dobro, međutim u praksi izuzetno teško je ovo realizirati jer zaista bi svi morali u 100% iznosu ispunjavati EU standarde, a to sam već i prošli puta kazao, to je nemoguće zaočekivati. Kako i parlament, tako i vijeće smatra da moramo u budućnosti uzeti u obzir lokalne uvjetovanosti kod uvoza. Parlamentu je bilo jako važno važno da pri primjeni e, samih tvari klimatskih preduvjeta moraju biti uzeti u obzir i e, lokalni uvjeti i preduvjetu prilikom uvoza. Nakon prekida sjednica dosegli smo neke kompromise i mislimo da sa pozicijom vijeća i parlamenta možemo biti dosta e, dobro i zadovoljni. A ono što se sve provlači kroz sve ove rasprave i što moramo zaista još jednom prodiskutirati, moramo naći su suglasnost, a to je pitanje koje se tiče implementacije ili deleg, implement, dakle, delegirani pravni akti. E, parlament ne može prihvatiti da mogu na snazi biti samo provedbeni akti. E, sve smo to stavili u uglate, zagrade, međutim e, jednog dana ćemo morati i ovdje naći neko rješenje. Potom smo, ono što sam prošli puta već bio istaknuo, raspravljali o pitanju mješovitih eh, poljoprivrednih domaćinstava. Mi smo mišljenja da ih se može prihvatiti kada je potpuno jasno i nedvosmisleno da imamo proizvodne linije koje su odvojene. Rasprava s tim u vezi vozila se isto tako i vezano s eh, ribarstvo, da to ne bi trebalo eh, vrijediti. Parlament u dogovoru sa svim izvjestiteljima je iznijelo mišljenje da ne želimo ovdje nikakve kompromisi i u slučaju ribarstva moramo potpuno jasno odvojiti pojedine vrste ribe, ne možemo imati ekološki i konvencionalni losos, to neće ići. Sve to ako bismo prihvatili ove mješovite proizvodne pogone gdje smo mi kao e, suglasni sa vijećem kao parlament e, morali bismo mijenjati neke stvari jer prijedlog komisije e, uopće ne prihvaća i ne, ne predviđa bilo kakvo rješenje. Sve u svemu mogu kazati da smo došli nekoliko koraka naprijed u nekim važnim točkama. Sljedeći sastanak triloga je idućeg utorka i pokušat ćemo a to sam i prošli puta i potpredsjednik Nizemske kazao, isto tako pokušati ove ključne točke raspraviti. Pitanje da li ćemo uspjeti u svemu, naravno sve ovisi o ovim spomenitim aktima, znači o delegiranim aktima i provedbenim aktima. Uvijek je to isti problem, mi kao parlament ne možemo prihvatiti da vijeće zauzme krut stav. Što se tiče daljnjih konzultacija, mi kao parlament želimo isto tako biti uključeni u sve faze e, daljnjih postupaka. Radna atmosfera u okviru zadnjeg dijaloga bilo izuzetno plodna, dobra i mislim da na sljedećem trilogu možemo zaista učiniti velik korak naprijed, a da pritome ne odustanemo od naših ključnih točaka. Hvala lijepa, štovane dame i gospoda. Ja bih eh, vas zamolio zaista za vrlo kratke priloga. Gospodin Nikolson, imate riječ, izvolite. Hvala. Hvala puno predsjedavajući i hvala vam na ovom izvješću. Imao sam prilike nedavno susreti se sa e, vrlo e, značajnim proizvođačima e, koji proizvode životinsku hranu za cijelu sjever Engleske i za sjevernu Irsku i govorili su dakle o nabavi sirovina i moram reći da je ta tvrtka zaista prednjači po pitanju inovacije i radi na jako ekološki način i insistira na ekološkoj održivosti. Njih brine kako će se odraziti e, sva ova nova pravila na njih i na cijelu ekološku poljoprivredu. Jer u jedinom kraljevini nema dovoljno certificirane ekološke proizvodnje e, za životinske hrane koja bi mogla e, odgovarajuće e, hraniti životinje a postoje veliki problemi u ekološkoj proizvodnji hrane za perad i za e, svinje i e, čini se da će velik dio e, hrane u Europskoj uniji koja se proizvodi nakon ovih odredbi jednostavno biti neprihvatljivo. To me zaista brine jer ako se zato odlučimo, a e, drago mi je da mi izvjestelj kaže da tomu neće biti tako, Naime, moram reći da se ovom prijedlogu jako, jako e, puno raspravljalo. Europske direktive, europski se propisi općenito različito tumače u različitim krajevima, ali potrebna nam je dugoročna revizija situacije na tržištu ekološke hrane. Radi se o tržištu koje se sada jako proširilo i moramo uočiti kakvi e, problemi e, postoje. Naime, e, proizvođači žele proizvoditi, a e, potrošači žele kupovati i time se trže štiri. Međutim, oni imaju problema, proizvođači imaju problema s osnovnim sirovinama koje kupuju. Mi zaista moramo shvatiti što se točno događa na tržištu hrane za životinje. Nadam se zaista da mi nećemo ovdje samo stvoriti više birokracije Radi se naime o nečemu što jako, jako brine proizvođače. E, ti ljudi vole to što rade i oni žele da se njihov sektor proširi i žele uzgajati e, ekološke e, usjeve, ali stvarno nakon ovog sastanka s njima došao sam i moram reći i da oni to vjerojatno neće moći učiniti. Što mi dame i gospode, zaista imamo problem e, sa vremenskim našim tijekom. Gospodin Tarabela, izvolite. Evo, svega dvije minute obećava. E, ekološka poljoprivreda naravno sve se više širi u Europi pa sada predstavlja biznis od 22 milijarde Europe u e, svim europskim državama. Međutim, u Europi ih nema dovoljno i zato se jako, jako puno uvozi. stoga molim naše pregovorače da jednostavno u pregovorima insistiraju na jako velikim kontrolama i da se jako pazi što se uvozi jer nelojalna konkurencija će na taj način eh, jako sniziti eh, ugled koji ima ekološke, eh, ekološku poljoprivredu. Ja se ne zalažem inače, a to je moja druga točka, za mješovitu proizvodnju. Ja, moramo se zalagati za metodu kojom se ne želi koristiti primjerice umjetna gnojiva. E, htjeti dakle iskoristiti činjenicu da je sada ekološka poljoprivreda u modi, e, ne znam što se tiče mješovite proizvodnje, mm, recimo ako neko gospodarstvo uzgaja piliće, e, želi možda i hraniti vlastitom proizvodnjom. Dakle, nešto na tome treba napraviti. Italija i Belgija sada primjenjuju određene mjere koje ne budu li ih drugi primjenjivali, onda će e, zaražena krana moći ući i u biološ i u e, ekološku e, ekološki prehrambeni lanac ja se e, ovdje jako zalažem za mala poljoprivredna gospodarstva koje nitko na europskoj razini ne zastupa. Hvala lijepa. Ja vas e, želim podsjetiti na vrijeme koje nam je na raspolaganju gospodin Rope i onda zatvaram raspravu. E, hvala lijepa. Ja ću pokušati biti kratak. Svega nekoliko komentara. Prije svega e, zahvaljujem se kolegu Martinu e, na e, svemu što je napravio. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćete uspjeti ostvariti ciljeve koje imate vezano za nišovita gospodarstva. Neki imaju i dakle konvencionalne i ekološke uzgoj, a u Litvi je upravo takva situacija. Države članice, moramo vidjeti hoće li takva gospodarstva ostati ili ćemo pak imati tranzicijski period u e, Litvi su mi se neki obratili i rekli su mi da će im, bi rado prešli na ekološku poljoprivredu, da će im trebati dosta vremena za to. Gospodin Haas, imamo svega jednu minutu i zaboravite na pohvalama. Evo, gospodin Haas, izvolite. Evo samo kratko vezano uz Jamesa i vezano uz uvoze. E, trebaju nam uvozi, svi to znamo i svi e, moramo istovremeno pratiti regulativu i prilagoditi je europskim standardima. To nećemo moći izbjeći. 56 različitih standarda, što je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, moramo opisati put. Ne možemo kazati da se moraju primjenjivati evropska pravila, ali kako ih primjenjivati? Moramo opisati taj put ako želimo dobiti stanje koje bi bilo optimalno. Još jedna riječ e, upućena Marko Tarabelo. Mislim da nema smisla da otvaramo rasprave koje smo odavno završili. Mi smo našu poziciju zauzelo. Znam da ne mogu svi biti suglasni, ali da imamo sada kampanju u novinstvu koje kaže da Europski parlament želi pesticide u ekološkim proizvodima, pa to je bezobrazno. To moram potpuno jasno kazati. Ne želimo pesticide u ekološkim proizvodima. Želimo e, preventivno djelovati. A takva kampanja koja se ovdje nije nije fer, kako se eto kasnije iznosi, kao da smo mi eto i vijeće suglasni s time da se u ekološkim proizvodima nalaze pesticidi. Uopće nije riječ o tome. Riječ je o tome da li ekološki proizvođači moraju snositi sav teret za sve pesticide koje konvencionalni susjed primjenjuje. Tu sad moramo imati određena rješenja. Ne želimo pesticide u ekoproizvodima. Da li to putem graničnih vrijednosti? Mi smo potpuno jasno odgovorila na to pitanje i nemojmo još jednom otvarati ovu raspravu. Hvala lijepa. E, prostite što nisam svima mogao dati riječ. Komisija vrlo kratko. Izvolite komisija. Štovane dame i gospodo, ovdje imamo izvješće, a vezano uz raspravu. Zapravo nemamo u običaj da komisija komentira, međutim ako možemo uvesti ovakvu iznimku, Evo, samo jedno. Kao što vas je već podsjetao gospodin gospodin zastupnik Hojsling. Već smo imali četiri trijaloga a e, i drugih sastanaka i prema tome napreduje se, ali je sve pomalo ograničeno. Komisija je vrlo zadovoljna da se parlament želi uključiti u ovo vrlo e, stručnu raspravu koja je vrlo složena. Ako želimo postići dogovor do kraja lipnja kada se završava nizozemsko predsjedništvo treba ubrzati ritam. Uskoro će se napuniti dvije godine od kako je komisija predložila reviziju uredbe o ekološkoj poljoprivredi i e, prema tome e, sada E, želimo postići da se ekološka poljoprivreda može razvijati i ostvariti svoje potencijale. Biološka poljoprivreda napreduje, ali konvencionalna poljoprivreda, dakle ali presporo se napreduje i europski poljoprivrednici stoga će možda izgubiti neke prilike. Prema tome treba djelovati brzo ako se želi postići dogovor do kraja lipnja. Hvala lijepa. Ja sam vas eh, zamolao ako imate nešto posebno za dodati. A inače smo mogli zapravo si uštedjeti ovo vrijeme. Želite li još dodati nešto? Evo samo rečenicu. Izvolite. Zaista je teško upravljati ovim vremenskim tijekom našim. Pa nije na vama, gospodine predsjedniče, da odlučujete ili ovo što ću ja reći korisno ili nije. Ne znam je li bila greška u prijevodu, ali u svakom slučaju, ako jeste, onda je to nedostojno Europskog parlamenta. E, vi ste isto zakasnili dosta e, radi vrlo drugog glasanja. Nećemo svaki puta trebati e, provesti više od sat vremena da glasamo e, zato što su naš, možda e, popis za glasanje nije loše sastavljen. Nadalje, izvan ne dolazi u obzir da ja govorim poslije predstavnika komisije. Molim vas da poštujete demokraciju i molim vas da dopustite svakome da govori slobodno. Imate pravo, ali mislio sam da ćete se javiti povezano s temom. Uzimam na znanje ovo što ste iskazali i sada možemo završiti s ovom točkom. Sada prelazimo na desetu točku našeg dnevnog reda, izvješće o napretku u području obnovljive energije. E, samo mišljenje e, izradio je kolega Bolović. Kolega Bolović, izvolite, pet minuta imate na raspolaganju. Hvala, gospodine predsjedniče. Što se tiče samog izvješća o napretku području obnovljive energije, izrađen je, odnosno komisija izradila još u lipnju ove godine. U siječnju e, je nastalo određene e, Envija i ITRA, vezano uz nadležnosti. Sa ovim izvješćem smo započeli jako kasno jer smo morali pričekati kako će se nadležnost utvrditi i ograničiti. E, prethodni vremenski plan koji je bio predviđen da početkom veljače e, održimo sastanak sa izvjestiteljima u sjeni, međutim to nije bilo moguće iz navedenih razloga. Moram se ispričati zbog toga. Međutim, ovaj konflikt je sada um, riješen i želimo slijediti dakle vremenski plan koji je stavio ITRE. E, izraditi izvješće o napretku nije jednostavno, ali veselim se, e, dakle, suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče izvješća Europske komisije u području obnovljive energije, ovo izuzetno važan dokument temeljem činjenica se prikazuje što je moguće i što treba učiniti na području obnovljive energije. Direktiva vezano uz napredak i područje obnovljive energije 2009. godine e, navela je ciljeve koje su pravno obvezujući obvezujući koji se moraju e, odvijati do 2020. godine. 20% energije iz obnovljivih izvora, 10% u području prometa iz obnovljih izbora kao obvezujući ciljeva za države članice u 2020. godini. Iz izvješća se također vidi da ovi ciljevi koji se tiču e, ulaganja e, e, obnovljih izvora energija ostvaruje dobar napredak, već više od 15% imamo izvora obnovljivih energetskih izvora, a preko 19 država iznad ovih ciljeva. Nekoliko država članica će morati učiniti neke korake kako bi se pridržali ovog vremenskog eh, plana. Međutim, temeljni cilj 20% iz obnovljivih iz energija neće biti ugrožen, mi ćemo biti čak i bolji. Što se tiče prometne E, situacija je pomala drugačija. 10% je bio postavljeni cilj. Sada smo na otprilike 6%, što je zapravo ispod e, predviđene dinamike i zbog toga će biti potrebno da se ubrzaju koraci. Naše izvješće odnosi se na poljoprivredni segment. U svom e, kratkom izvješću ja sam e, se osvrnuo na ove točke, nemate dovoljno prostora, međutim ja sam htio se usredotočiti na E, biomasu, isto tako na biogoriva u primjeni u prometu, te bioetanol koji se dobiva iz sirovina ili iz poljoprivrednih proizvoda, a ili iz otpada. Što se tiče biomase, tada moramo kazati da je to vrlo važan izvor za toplinsku energiju. Do 2020. godine očekujemo e, povećanu potražnju za biomasom i to za otprilike 37% više no što je to bilo 2012. godine. U izvješću komisije spomenuto je Isto tako da ćemo e, uvoziti biomasu iz od 15 do 30 milijuna tona godišnje, E, prije smo imali 4,3 milijuna tona i u 2010. godini. Kolegica Köstinger je sačinila izvješće iz kojeg je razvidno da postoje mogućnosti vezano uz pošumljavanje, a isto tako i kroz racionalno poljoprivredno gospodarenje europska e, šume mogu biti zaštićene. Što se tiče bioetanola i biodizela, njihov udio raste, e, dobiva se iz sirovina koje se proizvodi u Europskoj uniji, 75% izvora nalazi se u Europskoj uniji, te e, je to e, e, iz pšenica, kukuruza i šećerne repe. Ove vrijednosti moramo i dalje očuvati te povećati. Bioetanol naravno da je isto tako i dodatan mogućnost poljoprivrednicima zajamčiti stabilnost dohodka u Europskoj uniji treba nam ambiciozni program. U izvješću sam isto tako istaknuo, e, dakle i u mišljenju kao i u prethodnoj točki, kada je bilo riječ o ekološkoj proizvodnji, da je konačno e, vrijeme, a isto tako s obzirom da imamo višak proizvodnje, kao što je to u području pšenice, kukuruza i šećerne repe, te bi dio ovih je sirovina mogla koristiti za biogoreva i bioetanol, te bismo u kod reguliranja poljoprivrednih tržišta mogli imati svojevrstan pozitivan doprinos. Nakon ukidanja kvote šećerne repe imat ćemo višak proizvodnje i to je sigurno točka koju moramo raspraviti. Danas je isto tako određen i rok za podnošenje amandmana, to je 26. trebamo glasovati o ovim amandmanima, a što se tiče travnja, tada ćemo imati sjednicu izvjestitelja u sjeni i želimo glasovati o amandmanima. Znači, stvari se moraju odvijati vrlo brzo, s obzirom da je i vremenski plan ITREA 24. će se raspraviti o amandmanima. Hvala vam lijepa za dotrzymanie czasu. Bardzo... Puno hvala. Hvala što ste se držali vremena. Gospodin Kaputo, izvolite. Hvala lijepa. Izvjestitelj Bogović je već točno rekao koje poteškoće organizacijske prirode e, su e, spriječile da dođe do složenije rasprave u dogovoru s njim e, govorili smo o tome da je potrebno da se e, da bioenergija bude jako značajna u e, Europi. To može predstavljati veliki poticaj u u europskoj poljoprivredi jer to su programirani izvori i ta specifičnost omogućava da se energetski sektor u Europi stabilizira. Na taj način e, mislim da se u ovom izvješću treba e, osvrnuti na takozvane pametne mreže koje bi u potpunosti mogle naglasiti bit obnovljivih energija iz poljoprivrede. Neke države članice predstavljaju i dalje veliku prepreku za razvijenje pametnih mreža, ali mislim da ćemo morati poraditi na tome kako bi države članice ukinule te prepreke. Postoji još jedan aspekt, a moram reći da se svim ostalim slažem s izvjestiteljem. Dakle, postoji i još jedan aspekt koji se mora uklopiti u izvješće su takozvani agroenergetski okruzi gdje bi se mogla e, izrađivati, da bismo mogli vidjeti materijal koji dolazi iz poljoprivrede. E, znamo da postoje teritoriji gdje bi se mogle zapravo smanjiti sve posredničke etape. I na taj način bi bilo puno lakše i proizvoditi i distribuirati e, energiju. Ja mislim da bi takvo nešto bilo zaista dobro i da tu trebamo vidjeti suradnju među državama članicama. Gospodin Andriju, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Mislim da kada govorimo o ovom izvješću, da e, moramo e, nešto reći bez obzira na to što su rekli kolege. E, izvjestitelj govori o biomasi i govori o kulturama i o e, drvu, ali ja mislim da bismo trebali govoriti i o otpadu od dijamase, zato što bi inače e, mogao doći zapravo da bi se sve moglo zapravo svoditi na iste probleme kojima se bavimo već nekoliko godina. Tu se možemo pitati i koliko je rentabilno biogorivo, a znamo da je cijena fosilnih goriva sada zaista izuzetno niska. Moramo dakle uzeti u izvješću u obzir kako trenutnu situaciju, tako i jednu dugotrajnu situaciju, a sada vidimo da poljoprivredni materijal ovdje vrlo e, ima nisku cijenu, a traži se od poljoprivrednika da se su više proizvodi e, kako bi više zaradili, ali vidimo sada da je njihov e, urod došao do maksimuma Dakle, moramo uzeti u obzir sve parametre. Slažem se s izvjestiteljem da se zalaže za lokalnu proizvodnju i za obnovljive energije. A mislim da e, individualni i kolektivni projekti na ruralnim teritorijima da je to nešto što otvara mogućnosti za poljoprivrednike mislim da bi to bilo dobro reći već u uvodu. A isto tako treba inzistirati na politici ruralnog razvoja i da se inzistira na obnovljivim energijama koje treba proizvoditi. Dame i gospodo, molim vas da govorite samo o novim aspektima koji do sada nisu spomenuti. Izvolite, gospodine zastupniče manau, kad Hvala lijepa. Vjerujem da se radi o vrlo važnom dokumentu. važan je za našu poljoprivredu, zato što će nam pomoći da razvijemo ruralne krajeve. I e, zapravo moram reći da će pomoći pri razvoju cijelih regija. U nekim dijelovima Europske unije postoji velika količina biomase koja dvostruko e, prelazi potrebe za biomasom na nacionalnoj razini. Ovdje govorimo o mogućnosti održive poljoprivrede, a održivost je vrlo važna. Polovina e, naših energenata dolazi izvan Europske unije. 400 milijardi eura se svake godine izdaje za uvoz e, energenata. Sigurno bismo taj novac mogli i bolje utrošiti. E, takva e, vrsta energije mogla bi biti dobra i za poljoprivrednike, ali i za riznice država članica. E, ne, moramo govoriti ne samo o biomasi, već i o bioplinu i e, drugim e, biogorevima. To će se, na taj način će se smanjiti i onečišćenje. Pogledajmo na različite sektore, pogledajmo na šumarstvo, dio drva koje se ne može koristiti za drugu vrstu proizvodnje. Gospodin Selimović, izvolite. E, Hvala lijepa. Želim se najprije zahvaliti gospodinu Bogoviću. On je načinio izvrstan prijedlog mišljenja za odbor Agri i slažem se s većinom toga što je on napisao. Postoje međutim nekoliko elemenata koje želim naglasiti. Treba modernizirati poljoprivrednu proizvodnju u Europi kako bi se mogli smanjiti negativne posljedice poljoprivrede na okoliš, a treba također pridonijeti većem korištenju obnovljivih izvora energije. Problem postoji u sektoru prometa koji ne uspjeva ostvariti cilj od 10% obnovljivih energija do 2020. godine. Tu treba dakle naći rješenja. Kad već govorimo o prometu, želim naglasiti da je također vrlo važno da se obnovljive energije koriste i za električne automobile, a ne samo za biogoriva. I na taj način ćemo imati goriva koja će biti e, bolja za okoliš. Trebamo pogledati koliko se obnovljive energije proizvodi u Europi. Možda se proizvodi dosta u određenim državama, a ne mogu ih se puno e, dobro iskoristiti u drugim državama članicama, moramo se pitati čemu onda proizvodnja ako oni ne mogu doći u drugu zemlju. Oprostite, sada ću završiti, mislio sam da imam više vremena na raspolaganju. Mislim da se hrana ne smije u prvoj fazi koristiti za e, e, proizvodnju energije. Stoga se ne slažem s prvim stavkom šestog članka. Izvolite imati riječ. Hvala. E, E, s nekim se stvarima slažem, s nekima se ne slažem. Trenutno u Irskoj se zalaže za to da se više sadi drveća kao mogući izvor energije. Moramo se više pozabaviti s nečim, a to imamo, ovdje imamo zakon neželjenih posljedica. E, u e, nekim državama članicama se koriste E, određene e, načini za, za e, sađenje drveća koji zapravo imaju štetnu ulogu zbog metana koji se na taj način širi. Moramo tako nešto razmotriti. Bilo mi je jako teško E, slušati jednog dana radio emisiju dok sam se vozio u automobilu i znao da je moja gorivo iz bioloških e, izvora, a pak da mnogi e, su gladni u svijetu. Gospodin Dorfman, postoje velike razlike među državama članicama jer vidim da postoje vrlo velike razlike određene članice su naprednije i mislim da bismo trebali iznaći neko dugoročno rješenje. To se odnosi i na znanost. E, vidimo da se koriste površine za e, ekološki uzgojen kukuruz, a to znači da e, cijene rastu, cijene najma i poljoprivrednici se tjeraju sa tih poljoprivrednih područja, a to naravno ima vrlo velikih posljedica. No i znanost bi mogla dovesti do određenih promjera, promjena, primjerice e, proizvodnja struje iz e, vjetroturbina, možda bi se ta struja mogla pretvoriti u struju za sektor transporta. Mislim da trebamo uzeti u obzir sve mogućnosti, pogotovo e, trebamo uzeti u obzir znanost i vidjeti kako možemo iznaći alternative fosilnom gorivu. Hvala, gospođa Domatro, izvolite. Hvala lijepa. Projekt mišljenja usmjerio se iznad svega na biogoriva. Izvjestitelj nam je to rekao kako bi sve izložio kratko. E, međutim, moramo pokušati ne zaboraviti na e, vjetroenergiju, solarnu energiju i druge vrste energije. E, mislim na različite države kao na primjer Italije koja spaja i obnovljivu vrstu energije s jedne strane i s druge strane e, pitanja vezana za otpad. Dakle, što se tiče mogućnosti da imamo modela ovisnosti i moramo paziti da ne bismo postali ovisni o multinacionalnim tvrtkama koje proizvode e, e, energente iz e, bioizvora, ali nameću monopolim. Moramo e, također razmišljati i o auto, da, o tome da sami e, moramo biti dovoljni e, i imati dovoljno energije koje proizvodimo kako ne bismo bili ovisni. Moramo razmotriti o kakvoj poljoprivredi se radi i moramo paziti što e, se treba e, koristiti na određenim teritorijima. Moramo uzeti u obzir i plodnost određenog terena i kako ga se može podvrnuti klimatskim promjenama. I e, također moramo gledati kako trebamo dobiti i drvo kako bi se moglo poboljšati sve ove izvore energije i o tome ćemo surađivati s izvjestiteljem. Puno hvala. Sada gospodin Argio, izvolite. Govorimo o biomasi kao obnovljivom izvoru energije. I pitam se da li ovo izvješće zaista naglašava kakva je situacija e, krhka čim se govori o prometu. E, postoje problemi. Ja sam izgubio puno novca upravo na taj način. Postoje dvije stvari vezano za biomasu. Mora se koristiti na lokalnoj rezini, a drugo, proizvodnja ne smije e, imati nikakvoj skupi input. U tom slučaju, u ta dva slučaja, ona je održiva. Postoji još jedna stvar vezano sa tim kad se zrna sjemena vode u tvornicu, ali ta zrnje je vrlo e, visok izvor proteina za životinsku hranu i zahvaljujući tome ne bismo trebali e, ne bismo trebali uvoziti soju. Ne znam je li to itko spomenuo, a to je važan faktor u proizvodnji biomase. Puno hvala. Gospođa Petir, izvolite, imate riječ. Ja zahvaljam kolegi Bogoviću na izvrsnom izvješću, čestitam mu na prijedlozima. On je dobro detektirao nadležnost odbora za poljoprivredu jer mnogobrojni kolege koji su ovdje davali određene prijedloge govore o temama koje nisu nadležnost odbora za poljoprivredu već odbora za okoliš gdje sam ja izvjestiteljica na ovu temu pa ću zasigurno i te prijedloge uzeti E, u obzir. E, htjela bih možda dodati e, važnost poljoprivrednog zemljišta i čini mi se da bi to bilo dobro spomenuti, onog poljoprivrednog zemljišta koje je neobrađeno, a ima ga u državama članicama, posebno novim državama članicama i da stavimo poziv da se takvo zemljište stavi u funkciju od strane lokalnog stanovništva, a one sirovine koje se na njemu proizvedu da se koriste u proizvodnji biogoriva jer u tom segmentu doista zaostaje za ciljevima koji su e, zadani. E, pozdravljam e, dosljedno i aktivno šumarstvo koje povećava rast šumske biomase a time naravno apsorpciju co two što je bitan i isplativ način pružanja pomoći u ublažavanju dakle klimatskih promjena i postizanju ciljeva. komisija je već utvrdila spor napredak u pojednostavljivanju administrativnih postupaka za proizvođače obnovljivih izvora energije u državama članicama pa bih voljela i na taj segment skrenuti e, pažnju da pozovemo države članice da pojednostave postupke. Hvala lijepo. pan Giulio Valpi, e, Puno hvala. A sada predstavnici komisije Giulio Valpi iz glavne uprave za energiju. Izvolite, imate riječ. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, we welcome... Hvala lijepa. Pozdravljamo sve ove zanimljive komentare. Dopustite mi samo da vas podsjetim da e, naša komisija ima vrlo jasne ciljeve da Europa postane lider obnovljivih energija i želimo ostvariti cilj o barem 20% e, obnovljive energije za 2020. godinu, odnosno 27% za 2030. godinu. Sada pokušavamo ostvariti okvir za obnovljivu energiju za 2030. godinu i želimo e, integrirati obnovljivu energiju u naš energetski sustav, a bioenergija tu može igrati značajnu ulogu jer se može koristiti za grijanje, za energiju, za električnu energiju i e, za promet. Što se tiče samo potrošnje, ona bi se e, mogla koristiti u zadrugama, o tome se sada bavimo, kao i također kako bi se mogla koristiti u prometu. I na kraju, kao dio revizije direktive za obnovljivu energiju za period nakon 2020. godine govorimo o reviziji e, europskih e, politika za održivu bioenergiju. To je bilo dobro za održivo biogoriva kao i održivo gospodarenje šumama a isto tako trebamo gledati kako da izbjegnemo dalje neželjene posljedice kao što je na primjer konkurencija između proizvodnje e, tih e, usjeva za hranu odnosno za druge svrhe. Puno hvala. Želi li gospodin Bogović nešto reći? Evo izvolite imate kratko riječ, doista vrlo kratko. na ovom komentaru i hvala na razumijevanju zato što nismo još imali prilike naći se sa izvjestiteljem u sjeni. Vremenski raspored je jasan, 22. ožujak je e, rok za podnošenje amandmana. Hvala na prijedlozima do sada. E, energetski sektor isto kao i poljoprivreda je sektor gdje su cijene vrlo nestabilne cijena nafte se e, znatno mijenja i ciljevi bi se trebali odnositi na e, konstantnije povećanje udjela obnovljivih izvora energije uključivanje poljoprivrede može dovesti do može dovesti do dodane vrijednosti u ovom sektoru no to je ipak e, velika polemika hoćemo li postići veću stabilnost e, cijena time primjerice kada govorimo o mlijeku bila je slična situacija kada je regulativa ukinuta, e, dogodilo se nešto slično kao i po pitanju e, šećerne repe. Znači, vjerojatno se može e, taj sektor regulirati jer pretjerano kapacitiranje može dovesti do problema. Lokalna proizvodnja je naravno cilj koji je povezan sa drugim ekološkim ciljevima i spomenuto je da ima e, puno neobrađenih površina koje predstavljaju velik potencijal. Naravno, sunce, vjetar, sve je to spomenuto, no to su sustavi koji su predviđeni za 10 do 15 godina i tu ne postoji tako velika nestabilnost cijena. Ako će se to, kada bi se to reguliralo na sličan način u poljoprivredi, imali bi stabilnije cijene. No u svakom slučaju veselim se daljnjoj raspravi. Kao izvjestite, sam se ograničio na poljoprivredu i naravno e, nije bilo ni dovoljno vremena za iznošenje mišljenja. Puno hvala. Puno hvala. kako da sada idućem govorniku komuniciram da imamo premalo vremena. Doista nam nedostaje vremena. Sada ćemo prijeći na nestabilnost cijena. To je vrlo ozbiljna tema s obzirom na sadašnju situaciju u kojoj ne postoji nikakva stabilnost na tržištima. Sada eh, Gospođi Delahaj dajem riječ da nam e, prezentira svoje izvješće. Merci, monsieur président. Je vais effectivement essayer d'être... Hvala lijepo. Pokušat ću govoriti brzo, iako ste vi rekli da se radi o vrlo važnoj temi i sasvim sigurno ćemo raspravljati i o drugim aspektima. Gospodine predsjedniče, prije svega hvala vam što ste mi dali, ukazali povjerenje. Radi se o značajnoj temi za europsku poljoprivredu, naročito u slučaju sadašnje teške krize. Nestabilnost cijena samo se povećala posljednjih godina. Bez obzira na mehanizme na tržištu ima jako puno velikih varijacija u kratkom vremenu što je izuzetan fenomen koji naravno nije bez posljedica za poljoprivredu. Takva e, promjena cijena je nešto što je vrlo nepovoljno u poljoprivredi i podržava i spekulaciju na dugi rok. Nažalost, radi se i o trendu koji vidimo u svim državama članicama zajednička poljoprivredna politika nije prilagođena da bi dala odgovor ovakvoj velikoj promjeni cijena. I mi želimo i mislimo da je naša uloga da poboljšamo prihode e, poljoprivrednika krenuli smo zato raspravi o različitim temama u tu svrhu koju neću sada sve spomenuti, ali recimo sustav osiguranja, zatim dva stupa europske poljoprivredne politike, zatim promidžbeni programi, uspostavljanje kontracikličkog mehanizma, pravo na tržišno natjecanje i isto tako uloga Europske komisije u G20. Ali to nije bilo sve o čemu smo govorili na toj raspravi. I vidjeli smo tada da se radi ne samo o stručnoj temi, već i izuzetno političkoj temi. Naime, između Europske komisije i Europskog parlamenta pojavila se velika razlika i ja sam poljoprivrednica po zanimanju i zato neću ovdje pokušati e, dati nešto lijepe riječi već jednostavno biti konkretna. Trebamo dati konkretne prijedloge, poljoprivrednici puno očekuju od toga i moramo zato biti pragmatični. Ja bih htjela uputiti komisiji i vijeću teme za razmišljanje kako bi se na najučinkovitiji način <clears throat> time bavilo u ZPP-u za 2020. godine. Postoje tri okosnice. Prvo, objektivna situacija vezana za prevrtljivost cijena i različite posljedice na europskoj i svjetskoj razini. Druga okosnica ciljevi Europskog parlamenta po tom pitanju i mogućnost davanja dugoročne vizije, a treća okosnica su prijedlozi za e, Europsku komisiju kako bi se našla rješenja. Odmah ću vam sada reći koji mi se čine bitni e, ciljevi. Europska suverenost u hrani, e, opstanak poljoprivrednih gospodarstava i poboljšanje uvjeta, životnih uvjeta za poljoprivrednike. Nadam se da će sve ovo pridonijeti poboljšanju situacije u poljoprivredi koja je sada u vrlo teškoj situaciji. Ja e, želim suradnju sa svim kolegama i želim da izradim ovo izvješće nakon što sam sa svima vama razgovarala, što sam vas sve saslušala. Vrata mog ureda uvijek će mi biti otvorena. A sada otvaram raspravu. Možete, ako želite, poslati svoj komentar mailom izvjestiteljici ili možete joj pristupiti osobno i to sad, odmah, prije nego što budu podneseni amandmani. Mislim da to možemo učiniti prije nego što budu podneseni amandmani. Gospođa Müller, izvolite. Puno hvala na predstavljanju ovog smjera u kojem smo krenuli. Moramo se intenzivno pozabaviti sa nestabilnosti cijena na tržištima. Za mene su dvije stvari vrlo važne. S jedne strane, s obzirom na mlade poljoprivrednike, moramo ciljano poduzimati mjere kako bi im dali perspektivu u budućnosti i za mene je također važno da u drugom sloju i dalje imamo dovoljno prostora za regije i vrlo me raduje kada govorimo o e, suverenosti prehrane i kada to stavljamo na prvo mjesto, iako će to biti vrlo e, teško. Za mene je poljoprivreda i dalje najvažniji prehrambeni sektor unutar Europe i ne možemo odustati od toga i doista e, moramo poboljšati kvalitetu života poljoprivreda. Što se tiče ozaljenjivanja, tu treba iskoristiti to iskustvo i u poljoprivredi i moramo iznaći rješenja. Puno hvala.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 Gospodine predsjedniče, govorimo o načinima kako bismo ublažili posljedice e, nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima. Ja tako mogu kazati i dugo vremena sam e, vidio na čim tržištima vrlo je volatilno kako bi se moglo djelovati, e, dakle mora uključiti i proizvođače i sve one koje u spekulativnoj naravi trguju. Kada se to dogodi, to znači da poljoprivrednici mogu proizvoditi, to znači da isto tako i stočari što se tiče njihove cijene mogu stvoriti cijene. To me doista iritira da institucija Europska unija frustrira pomalo i da ovo buduće trgovanje futures trading čini nemogućim. Drugi instrument kojih sve više možemo vidjeti u Ujedinoj kraljevini kada e, malo prodaja kombinirajući sa proizvodima, sa njihovim proizvođačima koji su im odani, koji su u povjerenji, koji imaju izravne ugovore kako e, cijene e, samih e, proizvoda, poljoprivrednog proizvoda kreću u nebesa. To je nešto što sam htio istaknuti i u što sam neposredno uključen. Puno hvala. Gospodin Lezo, izvolite. Hvala lijepa. Da, naravno, cijene padaju i to je zaista veliki problem u poljoprivredi jer to ide na usrb tržišnom natjecanju kao i restabilnosti e, samih gospodarstava. Od početaka 2020 godine, od 2000. godina došlo je do ovakvih promjena koje nikada ranije nisu e, bile e, viđene i e, sada trebamo e, vidjeti koliko se povećao podrška poljoprivrednicima. 70% u Kini, 40% u SAD-u e, i u Brazilu, dok je ta potpora pala za 6% u EU. Stvari su dakle jasne. Politika zaštite koja do sada postoji u Europskoj uniji što se tiče recimo skladištenja i tako dalje pomalo je e, prestala pod pritiskom VTO-a, a cijene su se svrstale uz e, svjetska cijene i e, zbog toga je zajednička poljoprivredna politika ta koja bi morala omogućiti i sigurnost hrane i zaštitu poljoprivrednika i omogućiti da naša poljoprivredna gospodarstva mogu opstati i da se na njoj e, mogu e, mogu e, od toga živjeti poljoprivrednici. Ali ovo što vi sada dajete pod zajedničku poljoprivrednu politiku ne ide u tom pravcu. Što ćete napraviti da zaštitite dostojanstvo poljoprivrednika? Gospodin Farah, izvolite. Oui, merci. Euh, Hvala lijepa. Prije svega želim se zahvaliti e, predsjedniku što je uputio pismo povjereniku Hoganu. Pažljivo sam to pismo pročitao. Mislim da ste puno toga napisali e, što trebamo još jače podržati e, u radu našeg odbora. Nemam puno što reći na ovu temu. Kolega Luazo je rekao sve što i ja mislim. Jednostavno, u današnje vrijeme nema nikakvog korisnog instrumenta za smanjenje pada cijena. A e, sve što je vezano za mlijeko i šećer, to je jednostavno samo zavoravanje. Kraj mljekarskih kvota e, će, je nešto gdje se možemo izvući samo uspostavljanjem odgovarajućeg mehanizma koji će nam omogućiti odgovarajuću razinu cijena. List był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Pan... Pismo smo poslali gospodinu Junckeru. Da, zadnjih Ovo što vidimo u posljednjih nekoliko mjeseci je konstanta rizika kod poljoprivrednika i e, dok se sada u ZPP-om pomalo raspušta ono što je tradicionalno postojao. Podržavam izvjestiteljicu. Mislim da je to izvješće zaista od temeljnog značaja tim prije što se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. E, htio bih govoriti više o inovativnim aspektima u poljoprivredi. Poljoprivreda se e, nikada nije toliko promijenila, a i ekonomska se situacija, ekonomski kontekst se jako promijenio. Ne smijemo stoga e, ni podaštavati inovativnost kako bismo se nosili s problemima pada cijena. U tom smislu i e, razgovarajući s povjerenikom Hoganom već sam imao prilike reći da moramo proučiti načine na koje radimo i da e, moramo e, zajedno surađivati vezano i za očuvanje eura i kvantitativno popuštanje. Mislim da postoje određene e, ni prostor i da se Europska investicijska banka može u to uključiti da e, e, stvori inovativne mehanizme. Mislim da ćemo s izvjestiteljicom doći do dobrih rezultata. Hvala. Hvala lijepa. Ovo što je u ovom trenutku važno istaknuti je da se zaista započne sa djelatnošću, sa svim mogućnostima potpora u najrazličitim e, oblicima u državama članicama u mljekarstvu gdje možemo otkupljivati mliječne proizvode, nešto što se u Francuskoj ne može primijeniti, to su različiti preduvjeti. Nije moguće ako Europa treba funkcionirati upravo na načinu istih preduvjeta za naše konkurenciju. Nisam ništa kazao kako ćemo reagirati e, protiv Rusije, ali ako se nalazimo na istom tržištu i ako želimo opstati, onda trebaju svjetske međunarodne cijene biti ti one koje su razina primjene. Naravno, moramo uzeti u obzir i kvalitetu naših proizvoda. Moramo uzeti u obzir kako se ponovno može u središte dovesti sve ono što kupci na kraju krajeva kupuju kao kvalitativne proizvode. Međutim, moramo isto tako vidjeti i mogućnost da se i spekulativne otkupi, kao što je to riječ kod pšenice, spriječimo, jer svjetska tržište, tržišta na međunarodnoj razini će se smanjiti i spekulativno se onda kaže da će se cijena povećati za 70%. To je nešto što moramo e, spriječiti i ja moram isto tako istaknuti da moramo u svakom slučaju nalazimo se u konkurenciji sa svjetskim tržištem i mislim da treba svakako razmisliti o utjecaju TTIP-a na naše buduća tržišta. Gospodin Danten. Hvala lijepa. Pitanje volatilnosti cijena e, je nešto čime se ne možemo baviti na jedinstven način jer su razlozi različiti i s jedne strane kada cijene rastu ili kada cijene padaju. Ne možemo na isti način time baviti. E, a kada cijene padaju to je zbog ili prevelike proizvodnje ili zato što nema dovoljno informacija koje rezultiraju e, različitim e, problematičnim praksama i u svakoj od našoj država mislim da nam je jasno da, može, da nam je treba Europa jer je Europa ta može imati neku težinu na međunarodnoj razini. E, to se može rješavati u G20 gdje se počelo raditi već na tome, ali se nikada nije tome vratio. A e, tome i FAO je tu e, značajna organizacija koja e, bi mogla nešto reći i moramo tražiti od nje da nam kažu što je učinila u ovih posljednjih šest ili sedam godina od kako se time bave. A isto tako treba naći načina prilagodbe i to internih načina prilagodbe. Postoje različiti mehanizmi u različitim europskim državama, kao i u različitim e, državama u svijetu i u europskim državama različitim vrstama osiguranja. Prema tome mislim da moramo E, rješavati također i pitanja vezana za način na koji informacije cirkuliraju i to na međunarodnoj razini. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, vrlo kratko mogu puno toga poduprijeti što je i isto tako je kazao kolega Tondon. E, kada pogledam e, i kada posjećujem poljoprivrednika u Njemačkoj, vrlo često se postavlja zahtjev e, da je to nacionalni zadatak. Oni kažu odgovarao da u poreznim zakonodavstvima moramo stvoriti posebno zakonodavstvo za poljoprivrednike. Postoje dobre godine, dobri urodi kada plaćamo porez a ovdje bi sada moralo biti moguće da u dobrim godinama se stavljaju rezerve, porezne rezerve, to je glavni zahtjev njemačkih poljoprivrednika, a vi često su ta mišljenja u različitim državama različita i zbog toga bismo morali pozvati članice da reagiraju. Što se tiče kvota, što se tiče kvota, one bi funkcionirale samo i jedino kada bismo imali zaštitu vanjskih granica i uvoza. Ne mogu kvote funkcionirati kroz dugi rok. E, dakle, 78 ugovora sa najsiromašnijim zemljama, dakle imamo ugovore sa svjetskom trgovinskom organizacijom i moramo izmisliti jedan inteligentni sustav, e, ne možemo e, samo iznositi ovakve zahtjeve koji su nemogući, a sustavno nije primjenjivo ova zaštita uvoznih mehanizama i uvoza. Hvala lijepa. Sada molim predstavnika komisije, direktora Hinjati da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i dozvolite da pojasnim od samog početka jednu stvar. Mi bismo zaista željeli surađivati koliko je god je to moguće s izvjestiteljicom. Mi smo e, poslali neke informacije od prethodnih analiza koje su učinjene na ovom području. Mi aktualiziramo sve analize koje su sa svim e, instrumentima na raspolaganjima vezano uz nove razine cijena i naravno da smo otvoreni za bilo koje pojašnjenje bilo tko od članova ovog odbora ili izvjestiteljica mogu nam se obratiti. Isto tako bih želio pojasniti neke stvari koje možda nisu tako jasno prenesene u mom posljednjem javljenju kada sam bio na saslušanju. Ja ne bih želio govoriti o ciljevima Europskog parlamenta i prijedloga prema e, Europskoj komisiji. To je vaš zadatak. Ja bih se usredotočio na ciljeve e, činjenica i pokušao još jednom istaknuti jedan element koji nam se čini u u istinu e, koje se koristi na e, nedovoljno jasan način. Nikada nismo htjeli e, ružičastu sliku situacije. Dakle, ono što se nalazi na stolu potpuno je jasno da kada cijene rastu ili cijene padaju, poljoprivredni sektor se suočava sa istovjetnim problemima cijene u poljoprivrednim proizvodima e, samo jedna desetina obuhvaća ono što se događa u energetskom sektoru kada spadaju, tada imamo isti efekt. Dakle, govorimo o jednom fenomenu koji tehnički nas dovodi do e, poremećaja na tržištu u praktičnom smislu. To znači da poljoprivrednice su zaista u jednom žrvnju što se troškova tiče. Isto tako bih želio istaknuti koliko smo suglasi sa onima što izvjestiteljica kaže, a to je nedovoljna e, sigurnost cijena i, i onoga što se događa. Ako imate prosječnu cijenu od 100 eura, kao što je to bio e, sa, dakle, proizvodima žitarica, i ako cijene porastu 20 eura ili padnu za 20 eura, tada e, znate koji su trendovi i znate koja je osjetljivost e, tržišta i nestabilnost. A ako se dvostruče cijene ili smanje dvostruko, tada nemate ni trendove i ne možete vi tehnički uopće obuhvatiti volatilnost. Kratko i jasno, postoje tri paralelna razvojna mehanizma. Prvo, s jedne strane, volatilnost, isto tako, isto tako razina cijena i kretanje cijena. Kod e, definiranja o svega toga moramo fokusirati se na e, rješenja i pokušat ćemo dati vam koliko god je to moguće sve informacije u svim vašim razmatranjima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Hvala na ovom mjestu e, za ovo obećanje koje ste nam dali, e, ovu potporu koju nam nudite, a isto tako i na e, vašoj spremnosti da želite potpuniti ovo izvješće. A sada bih zamolila izvjestiteljicu da uzme riječ. Izvolite. Evo, vrlo kratko. Nemamo vremena. Prije svega želim se zahvaliti kolegama koji, na svemu što su sada rekli, naravno da sam sve to pribilježila i uzela na znanje. Računam na to da ćemo puno surađivati u sljedećih nekoliko tjedana jer su nam rokovi relativno kratki. Koliko se sjećam, poslaću na prevođenje izvješća oko 20. travnja, što znači da ćemo morati raditi prilično brzo. I naravno želim razuvjeriti komisiju. Naravno da će postojati dijalog između izvjestiteljice, izvjestitelja u sjeni i e, Europske komisije. Svi mi radimo u interesu europskih poljoprivrednika i stoga smo obvezni naći rješenja kako bismo zaštitili europsku poljoprivredu i pripremili sljedeću reviziju zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam gospođo zastupnice, zaista iskoristite i nacionalna iskustva koje s tim u vezi postoje, a isto tako i španjolska ministrica za poljoprivredu je mm, nama iznijela podatke o prehrambenom lancu. Ne postoje e, sežne studije, međutim postoje zasigurno studije koje pokrivaju pojedina područja. A govori je o tome i sigurno će vam to pomoći kako biste mogli ovu važnu točku i ovu važan nacrt poboljšati i isto tako obogatiti ga sa podacima. Sigurno ćemo imati i raspravu s time u vezi, a isto tako kada ćemo imati imati prijevode na raspolaganje. Dvominutna tehnička stanka e, i molio bih e, da onda odmah u nastaku započnemo sa sjednicom koordinatora. Zahvaljujem predsjednica komisija i vama, a sada nastavljamo sa sjednicom dakle, koordinatora